Dear colleagues, I think kolege, započnimo sa sastankom. Our joint meeting. Naš zajednički sastanak, dakle, odbora Ekon i odbora za zapošljavanje. Dakle, ovakav sastanak je predviđen paketom šest mjera, dakle, pokretanje novog semestra i gospodarski dijalog s komisijom o godišnjem pregleda rasta i mehanizma ranog upozorenja. Prvi put imamo preporuke, tako imamo cijeli paket. Dobro da možemo razmijeniti mišljenje, to će omogućiti i našim izvjestiteljima i pregovaračkom timu da počnu raditi na svom izvješću. To pozdravljam dakle potpredsjednika Dombrovske te povjerenike Tajsen i Moskovisija. Kao što znate, godišnji, godišnji pregled rasta bilježi skroman oporavak i zadržava prioritete iz prošlih godina. Dakle, investicije, strukturalne reforme, fiskalna konsolidacija namenjena rastu, dakle kako konkretno provesti ove prioritete, vodeći računa o gospodarskom ciklusu je vrlo složeno i važno pitanje. I kao što znate sa preporukama imamo prvi dio fiskalnog ciklusa, potom je tu mehanizam ranog upozorenja, to je početna točka za postupak makroekonomske neravnoteže. To je međusobno dakle, povezano. Započet ćemo sa izlaganjem triju povjerenika i potom će biti vremena za pitanja i odgovore. Prije toga, Mariza, želiš li ti nešto dodati? Uh, Hvala vam gospodine Goltieri, dobrodošli povjerenice i dragi kolege. Započeli smo sa ovom zajedničkom avanturom prije nekih godinu dana kako bismo raspravljali o gospodarstvu. Ali ne samo o gospodarstvu, mi o raspravljamo u kontekstu zapošljavanja. Ako imate 20 3 milijuna nezaposlenih u Europskoj uniji, onda znate da to je nešto protiv čega se valja boriti. I gospodarstvo je upravo taj instrument koji ćemo koristiti za to. Zato moramo dostići, dakle, zajednički cilj a to je socijalna Europa. Zato ova suradnja ima tako veliko značenje i ona je doista jako važno jer ako jedinimo snage, onda će biti lakše postići rezultate. Hvala vam što ste danas došli na ovaj sastanak i radujem se pitanjima i odgovorima. Hvala lijepa. Prigodno ste nas obratili i da kako naš cilj je rasti stvaranje radnih mjesta i ovo što čitamo u izvješću mehanizma ranog upozorenja jest eh, odnos štednje i investicije koje pokazuje određene ravnoteže. Hvala lijepa dajem riječ po predsjedniku komisije Dombrovski su. Hvala vam, uvaženi zastupnici i kolege povjerenici. Europska komisija je objavila svoj jesenji dakle, paket mjera 26. studenog i to označava početak novog evropskog semestra. Dakle, ovogodišnji paket uključuje elemente koji su bili naznačeni u komunikaciji iz listopada, tiču se dovršetka monetarne ekonomske unije. Dakle, riječ je o provedbi izvješća petorice predsjednika. Kod dio ovog novog pristupa i poboljšanja ove godine po prvi put imali smo dakle raspravu na plenarnoj sjednici to to 11. studena, prije toga smo dakle objavili sastav paketa. U raspravi smo dobili uvid uvida u vaše mišljenje, to smo dakle onda uvrstili u konačnu verziju svog dokumenta. Dakle, sada se nadovezujemo na tu fazu, želimo povećati dakle vlasništvo, odgovornost i legitimitet mjera. Sada se želim pozabaviti suštinom paketa koji je predstavljen prošlog tjedna. On se sastoji o, dakle, od godišnje godišnjeg pregleda rasta za 2016. Dakle, gospodarski prioriteti za iduću godinu. Tu je mehanizam radnog upozorenja, odnosno odgovarajuće izvješće. Dakle, tu utvrđujemo moguće makroekonomske neravnoteže, potom nacrt izvješća koji se bavi analizom tržišta rada u Europskoj uniji te politikama vezanom uz isto. E, tu su i preporuke za europodručje koje se ove godine objavljene upravo u studenom kako bi se naglasila potreba konvergencije zemalja europodručja i to je novitet u europskom semestru. Dakle, izrađujemo preporuke već sada kako bi ih zemlje članice mogle uzeti u obzir kada budu izrađivale svoje dokumente. A to su dakle zajednički izazovi zemalja euro područja. Godišnji pregled rasta se bavi prioritetima te ocjenjuje e, postignut gospodarski napredak i konvergenciju. Dakle, bavimo se cijenama nafte te, cijena, te odnosom, odnosno snagom eura na kojima bi se trebao osnovati održivi rast. Komisija smatra da su gospodarski i socijalni prioriteti godišnjeg pregleda rasta iz 2015. i dalje važeći, te 2016. se dakle nadovezujemo na iste. Prioriteti su veći zamah u investicijama, strukturalne reforme, te odgovorne fiskalne politike. Također zalažemo se za suradnju gospodarske i socijalne razine kako bismo postigli bolje rezultate. Kada je riječ o investicijama, plan investicija za Europu sada dobiva potpuni zamah, zahvaljujući suradnji sa parlamentom i sa vijećem i operativnim poslom koje obavila Europska investicijska banka. I na nacionalnoj razini se treba poduzeti mjere kojima će se potaknuti privatne i javne investicije. Bankovna unija se također treba ojačati kako bi se ojačala financijska stabilnost europodručja i ne samo njega. Tu smo poduzeli važan korak prošlog tjedna sa svojim prijedlogom o jamstvu za zaštitu štednih depozita. Također predložili smo mjere za smanjenje rizika u bankovnom sektoru. Fokus e, se koncentrira dakle sa krize na stvaranje baza za stvaranje radnih mjesta i rasta, to podrazumijeva dakle provođenje strukturalnih reformi. Također moramo se boriti protiv neučinkovitosti tržišta rada, kako vezano uz javni sektor, tako i uz e, investicije u dodatne vještine i inovacije. Ove reforme su također dio napora zemalja članica da se poprave neravnoteže, da se poboljša perform, mm, njihova performansa u važnim područjima za konvergenciju. Dakle, izvješće mehanizma ranog upozorenja pokazuje da se zemlje članice dalje nose sa makroekonomskim neravnotežama koje su utvrđene prijašnjih godina, međutim tu i dalje postoji mjesto za zabrinutost. Tu je odnos dakle, javnog duga i privatnih investicija u zemljama članicama, to je izvor eh, ranjivosti i utječe na rast i u nekim zemljama vidimo neke nove izazove. Paket stavlja naglasak na socijalna pitanja i na zapošljavanje. Tržište rada također mora postići veću fleksibilnost i sigurnost. Dakle, mora se pronaći dobra ravnoteža između ova dva pojma. Kriza je dovela do smanjenja povjerenja građana i sve veća percepcija stvaranja sve većih razlika u društvu. Zato su gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta, dakle, preduvjet za mm, povrat, eh, povjerenja i za socijalnu pravdu. Dakle, ovime se bavi poseban dio izvješća. Treći stup, eh, kao što sam naveo, su odgovorne fiskalne politike. Prosječni proračunski deficit u europodručju se smanjuje i očekujemo da će se smanjiti za 1,7% BDP-a iduće godine. Također javni dug u europodručju počinje opadati od ove godine. Međutim, važno je da sve javne financije budu u utemeljene na zdravim temeljima, da se koriste na raspolaganju predviđene fiskalne mjere tamo gdje one postoje. Porezni sustavi trebaju biti učinkoviti, trebaju biti okrenuti ka rastu, to se jednako odnosi na stvaranje ravnih mjesta, sustavi također moraju biti pravedni. Istovremeno sustavi socijalne zaštite moraju se modernizirati kako bi odgovorili na izazove pred kojima se nalazi stanovništvo koje stari. Imamo veliko ovu ovisnost, međuovisnost, dakle zemalja među, na, u europodručju mogući su efekti zaraze i zato se mora ojačati međusobna suradnja. Preporuke za europodručje fokusiraju se na ključna pitanja za dobro funkcioniranje europodručja te se daju smjernice o konkretnim mjerama koje se trebaju provesti. To uključuje strukturalne reforme, konvergenciju, prilagodljivost, fiskalne politike te mjere za nošenje sa visokim dugom što posljedica krize, te mjere za zdrav financijski sustav. Za zemlje europodručja i ne samo za njih također je važno da se postigne napredak ka dovršetku monetarne unije. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, konsolidiranje oporavka te konvergencija radi boljih performansi mogu se postići jedino ukoliko sve europske institucije i zemlje zajedno rade. To traži uključenost nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta, socijalnih e, dionika, civilnog društva. Te se radujem da je budućoj suradnji na ovim pitanjima i radujem se našoj današnjoj raspravi. Hvala lijepa. Hvala. Hvala što ste nas su nam rekli da je EFS i dakle uspostavljen, da funkcionira, mi nemamo baš informacije o tome radili, kako radi. Mi smo o tome zatražili informacije i uspjeh EFS je od ključne važnosti sada. Dajem riječ Pjeru Moskovisiju. Izvolite. Président, Madame la predsjedavajući. E, drago mi je da sam ovdje s kolegama u ovom novom izdanju e, ekonomskog dijaloga u e, četvrtak objavljen je mehanizam izvješćivanja. Drago mi je da ću vam moći o tome govoriti, naročito o novinama u odnosu na prošlu godinu i na to onome što predviđamo za 2016. godinu. Dakle, ovo izvješćivanje je se odnosi na e, makroekonomske neuravnoteženosti koje o kojima treba uvijestiti države članice. Međutim, to je tek početak za e, duboke, e, dakle, za taj jedan dubinski pregled. I e, tu trebamo gledati na eurozonu kao cjelinu. Moramo imati sustavnu analizu primjene tih neuravnoteženosti za eurozonu, kao i izvući zaključke. Imamo dva važna zaključka tog izvješća. Prvo, e, višak pozitivnog tekućeg računa eurozone. To je jedan od najvećih viškova koji postoje i e, to e, je dakle vrlo bitno. A drugo, pritisak za smanjenje duga je e, sada manji i to ima negativan utjecaj na ekonomski oporavak. Važno je također da tu pojačavamo socijalnu dimenziju i da smo dodali tri pokazatelja za e, E, ovo što radimo. Ta novina nije promijenila postupak za makroekonomske postupke i e, tu želimo da novi pokazatelji sami po sebi ne predstavljaju ugrožavanje mikrofinancijskih rizika i neće sami po sebi povlačiti neke nove korake. 18 država članica potvrgnuto je takvom dubinskom e, pregledu. 16 država će time biti podvrgnuto jer su prošle godine imali e, makroekonomske e, neuravnoteženosti, a po prvi puta ove godine u to su uključeni Austrija i Estonija. E, kada dođe do pretjeranih neuravnoteženosti, e, to će se dakle znati i objaviti u veljači. Što se tiče kompilacije za europodručje, kao što ste više puta naglasili, veću pozornost ćemo i moramo dati za e, europski semestar u europodručju. Informacije su objavljene kao i godišnja pregled rasta. Želimo da dođe do bolje integracije europodručja. Preporuke za europodručje trebale bi davati stvarnu orijentaciju i e, dati podatke koji su zaista e, značajne za to područje. Komisija predlaže četiri preporuke za eurozonu. Prije svega da se nastavi s politikama koje daju potporu konvergenciji i da se pozabavi ispravljanjem makroekonomskih neravnoteženosti. Također traže se strukturne reforme na tržištu rada, obožanju otvaranja radnih mjesta te da se radi na inovativnim konkurentnim proizvodima i e, tržištu usluga. E, zatim također da imamo jedno neutralno fiskalno stajalište za 2016. godinu e, gdje također tražimo da se smanji javni dug i E, da se ide na procikličke elemente. Isto tako e, pokušavamo smanjiti broj nenaplaćenih e, zajmova. Želimo da dođe do konvergencije postupka likvidacije tvrtki. Dakle, moramo olakšati naciju I to su dakle zaključci e, za danas. Hvala lijepa. Sada dajem e, ponovno riječ predsjedniku. Hvala vam, dajem odmah riječ Marijan Tyson. Zahvaljujem lijepo. Poštovani predsjedatelji, kolege iz Europskog parlamenta, dame i gospodo, lijep pozdrav za početak. Istaknula pa. bih da ekonomski rezultati socijalni uvjeti diljem Europe i dalje ostaju nejednaki. Zajedničko izvješće pokazuje da zapošljavanje i socijalna situacija se polako poboljšavaju, no razlike između i unutar država članica i dalje postoje. Primjerice u Grčkoj, Španjolskoj, Italiji, Hrvatskoj, Cipru, Portugalu, gdje vidimo nezaposlenost mladih iznad 30%. Danska, Švedska i Estonija e, relativno su uspješne e, što se tiče ovog pitanja, dok u Italiji i Finskoj dugoročno nezaposleni su obeshrabreni i prestaju tražiti posao. Moramo ove trendove e, gdje države članice se razdvajaju prekinuti, one se trebaju početi približavati jer konvergencija je ono što nam je potrebno kako bi Europa bila otporna na izazove budućnosti. Ljudi moraju vidjeti mogućnosti i odgovarajuću razinu zaštite u cijeloj Europskoj uniji. U tom kontekstu želim biti jasna, e, gospodarski rast i socijalno pravda moraju ići ruku pod ruku, to su dvije strane istog novčića i to je uvjerenje koje dijeli cijela komisija. Ovogodišnji europski semestar upravo e, obavlja to socijalnu pravednost stavlja u suštinu gospodarskog oporavka i tu bih istaknula neke stvari iz ovog paketa. Što se tiče investicija, želimo prioritizirati investicije bez zaboravljanja ljudskog kapitala i povezanih socijalnih investicija. Države članice moraju ubrzati i nastaviti na radu u reformama, mnogo još treba učiniti kako bi se pronašla ravnoteža između sigurnosti i fleksibilnosti. Moramo izbjegavati da nestalna radna mjesta postanu standard, a tržišta rada gdje su malbrojna, gdje e, se poštuje zaštita radnika. E, neprijavljen rad je također još jedan problema i sretna sam što postoji prijedlog komisije kako bi se uspostavila platforma protiv neprijavljenog rada i već sam uspjela jutros čestitati izvjestitelji, to ću činiti još jednom i sada. Što se dugoročno zaposlenih tiče, vraćanje takvih ljudi na radna mjesta mora ostati prioritet. Dugoročni nezaposleni danas e, odnose 50% od ukupno nezaposlenih, što ne samo da je neprihvatljivo što se tiče socijalnog i humanog stajališta, već može imati i negativne posljedice na naš gospodarski rast. Uvjerena sam da će se vijeće, da će vijeće doći do sporazuma o našim zajedničkim preporukama prije kraja godine, a one nude konkretne korake kako bi se pomoglo dugoročno nezaposlenima i vratilo ih se na radna mjesta. Još jedna ključna stvar je da moramo olakšati prijelaz na nova radna mjesta i bolje upariti slobodna radna mjesta i one koje traže radna mjesta. E, istraživačka e, platforma za radno mjesto u Europi upravo je završila sa radom i upravo je usmjerena e, na to. Imamo 2 milijuna nepotpunjenih radnih mjesta usprkos milijuna nezaposlenih. Dio odgovora, dakle, također je da one koji traže poslove opremimo odgovarajućim vještinama i to ćemo upravo učiniti kroz program za vještine koji izlazi početkom ranom, rano sljedećoj godini. Također, postoji preveliše ljudi koji su u opasnosti od siromaštva. To znači da i tu postoji prostora za poboljšanje socijalne zaštite i sustava socijalne zaštite i naglasila bih i potrebu za uključiv pristup za one koji su najudaljeniji od tržišta rada i za one koji su najteže pogođeni krizom. Također moramo biti spremni integrirati nadolazeće izbjeglice i vjerujem da brza učinkovita integracija u tržište rada je ono što je upravo najvažnije u tom smislu. Zdravstveni sustavi, mirovinski sustavi su suočeni sa sve većim brojem e, korisnika, to moramo učiniti održivim, ali i pristupačnim i odgovarajućim kako za ovu generaciju, tako i za nadolazeću. Što se poreza tiče, moramo e, smanjiti oporezivanje niskih platnih razreda i boriti se protiv neplaćanja poreza. Dakle, moramo raditi i na stvaranju radnih mjesta i na pravednosti. Nadalje, posebni naglasak na zapošljavanje i socijalna pitanja također se odražava u konkretnim preporukama za eurozonu, kao što ste malo čas čuli, a isto tako u izvješću o mehanizmu upozoravanja. Bavimo se i socijalnim pokazateljima, poput nezaposlenosti mladih, dugoročne nezaposlenosti i stope aktivnosti u našim analizama makroekonomskih neravnoteža. To će nam pomoći da bolje razumijemo zapošljavanje i socijalni utjecaj toga te izazove koje su pred nama. Poštovani predsjedatelju, dame i gospodo, Pod ovime podrazumijevamo i uzimanje socijalne dimenzije u obzir, to ne znači samo iznošenje zakonodavnih predloga, već i razmatranje utjeca tih politika na ljudi. Ovo će biti težak posao za sve, kako za vas u parlamentu, tako i za nas u komisiji, te za naše partnere u državama članicama, za socijalne partnere, koje također pozivamo da rade zajedno s nama. Dakle, ne možemo se opustiti dok ljudi ne počnu osjećati rezultate u svojim svakodnevnim životima. Hvala. Zahvaljujem. Sada riječ dajemo izvjestitelju iz odbora Ekon, Marija Hua Rodriguez, 3 minute. Hvala vam. Želim pozdraviti tri predstavnika Europske komisije i naravno i sve kolege koji rade na ovom procesu na početku europskog semestra. Smatram da ovaj, ova interakcija između Europskog parlamenta i komisije osnažuje demokratski legitimitet koji želimo u cijelom procesu. Što se tiče situacije u kojoj se nalazimo, Postoje određeni znaci oporavka, no oporavak je još uvijek previše ograničen kako bi se mogao nositi sa razmjerima nezaposlenosti. Potrebno je ubrzati prijelaz na zeleniji, pametniju i uključivije gospodarstvo prema strategiji Europa 2020. na tome radimo, a isto tako oporavak nije dostatan kako bi se uhvatio koštac s novim izazovima poput onih vezanih uz humanitarnu krizu i dolazak izbjeglica u Europu. Kada vidimo mm, suficit na tekućim računima, možemo zaključiti da je europski izvoz uspješan, ali tu postoji druga strana Novčića, a to je nedostatna domaća potražnja. Zbog toga vjerujemo da je vrlo važno osnažiti ulaganja i to na mnogo, u mnogo većim razmjerima i zbog toga također smatram da je potrebno smanjiti socijalne nejednakosti kao i makroekonomske neravnoteže. E, željeli bismo da se tu radi na s obje strane i u zemljama koje imaju deficit i onima koji imaju suficit. Zbog toga se mora poboljšati upravljanje eurozonom sa fiskalnim stavom i ukupnim gospodarskim, ekonomskim stavom koji će se temeljiti na fiskalnoj odgovornosti, ali koji će isto tako investirati na snažnijem rastu i oporavku, te na stvarnoj konvergenciji. Moramo zatražiti države da provedu reforme koje su nužne i koje se bave potencijalom za ulaganje i moramo se pobrinuti da imamo održivije sustave socijalnog osiguranja. E, taj poticaj novog europskog semestra trebao bi uključiti europske građane mnogo izravnije. Mi u Europskom parlamentu vjerujemo da možemo raditi na tome, no za to se moramo pobrinuti da parlament bude mnogo više uključen u definiranje prioriteta godišnjeg pregleda raste preporuka po državama članicama, te nam je potrebno mnogo snažnija uključenost parlamenta što se tiče prioriteta eurozone. Kao što smo vidjeli, također tražimo e, stvarni međuinstitucionalni sporazum za gospodarsko upravljanje. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelj odbora Ample, Sofija Ribeiro. Hvala vam, predsjedniče. Mm, gospodo i gospođo povjerenici, kratko bih vam se zahvalila na vašem prisustvu na ovom sastanku sa odborima Econ i Ample. Mislim da parlament i komisija mora započeti raspravu o europskom semestru za 2016. i tom procesu dati demokratski legitimitet. Kao izvjestiteljica za godišnji pregled rasta 2016. i to za pitanja socijalna pitanja, izrazila bih zadovoljstvo time što imamo socijalno pravedan paket koji se temelji na fiskalnoj odgovornosti. Želimo raditi na nastavku rasta na temelju prošlog europskog semestra i mislim da postoji snažna usredotočenost na socijalna ulaganja. Njih se mora doživjeti međusektorski i uključiti sva tri sektora. I socijalno i tržišno gospodarstvo mora zajedno raditi na Europi za građane sa ciljem promicanja uravnoteženog drživog e, rasta diljem cijele Europske unije unutar strategije 2020. Također moramo e, vidjeti izazove koje su pred nama, na koje moramo reagirati, prije svega nezaposlenost, a osobito nezaposlenost mladih i dugoročna nezaposlenost. Tu moramo razmotriti pitanje aktivnog starenja i održivost sustava socijalnih osiguranja, kao i pitanje nošenja s izbjeglicama i stopom siromaštva. Komisija je bila vrlo konkretna, moramo predstaviti politike koje su bliske građanima i raditi na strukturnim reformama koje štite ljude i koje imaju socijalnu dimenziju. Važno je da se europska sredstva i resursi koriste ne samo kako bismo se usredotočili na infrastrukturna ulaganja, već i na ljudski kapital i to primarno na ljudski kapital. Čestitila bih komisiji na namjeri koju vidimo u vašem dokumentu da zajamčite bolju socijalnu i teritorijalnu koheziju e, jer naglašavate potrebu e, da se diferencirano e, nosite sa pojedinim regijama i sa stvarima koje nisu svugdje iste, a time dajete bolje prilike građanima. No, većina mjera e, koje se tiču srednjoročnog, rasta ja se slažem sa njima, sa tom vizijom, no naši građani suočavaju se sa kratkoročnom nestabilnošću i tu me brinuje e, neposredna sposobnost reagiranja na probleme sa kojima se suočavamo. <laughs> Mm, Voljelo bih čuti objašnjenje kako u praksi možemo zajamčiti povrat na punu provedbu ovakvih mjera koje sam opusala, opisala kako bismo imali stabilniju, socijalno stabilniju Europsku uniju. Dakle, imajući na umu sigurnost građana i e, zadovoljavajuću reakciju na izbjegličku krizu. Ukoliko želimo u tom svemu uspjeti, moramo raditi zajednički, a provedba europskog semestra E, mora raditi na obje razine, i na nacionalnoj i na europskoj. Za kraj, samo bih rekla da u vašim područjima nadležnosti da je važno da postoji jasna veza između nacionalnih planova i planova na europskoj razini. Koja je veza između europskih i nacionalnih politika osobito kada nacionalne politike nisu suglasne prioritetima u europskom semestru. E, dakle, imamo 8 minuta sve ukupno za povjerenike. Izvolite, potpredsjedniče. Hvala na, za ova pitanja. Što se tiče opće procjene gospodarske situacije i e, semestra, mogu se samo slažiti s ovim što sam čuo. Naime, sada se nalazimo pred jednim umjerenim oporavkom koji nije dovoljan da bi se nadoknadio visok e, stupanj nezaposlenosti među ekonomskim prioritetima. E, svakako se trebamo usmjeriti na gospodarski oporavak. E, trebamo dakle ići za e, višom stopom olaganja i to je upravo ono što nalazimo u godišnjem e, prijedlogu rasta. To stoji u našim prijedlozima. Marijan je također naglasila da više insistiramo na vanjskoj konvergenciji što znači konvergenciju unutar država članica i među državama članicama. Dakle, da se uzme u obzir jedna regionalna dimenzija u ovom kontekstu. Također, unapređujemo preporuke za eurozonu i na taj način stavljamo naglasak na probleme koji su zajednički za eurozonu. Mi usmjeravamo to i na međunarodne dokumente i na nacionalne temelje i želimo da svi zapravo sve usmjeravamo u istom pravcu. Hvala sada Pirmoskoj visi. Evo, htio bih jednostavno nadopuniti ono što je rekao Valdis od 2011. godine na ovamo komisija predlaže preporuke za cijelu eurozonu, a ova Junkerova komisija je obećala da preporuke neće biti samo prazne riječi, već da će se usmjerati na e, jedan proračunski agregat po prvi puta smo insistirali da se preporuke objavlje u studenom istovremeno kada i godišnji pregled rasta kako bi se paralelno mogli proučiti nacionalna i europska dimenzija. Htjeli smo odmah imati preporuke za eurozonu o kojem će se razgovarati e, u okviru europskog semestra. Dakle, htjeli smo upravo to naglasiti a tako će to biti u preporukama za upravljanje eurozonom. Hvala. E, što ja mogu dodati na ovo? Mislim da je vrlo važno reći da je e, godišnji e, pregled rasta u svom naslovu više nego li simboličan jer se govori o konvergenciji Dakle, to je nešto što možemo uočiti u cijelom paketu. Što je ovdje novina? Dakle, novi element je konvergencija. Ranije smo se već pokušavali na to usmjeravati, bili smo uspješni po pitanju kohezijske politike i po pitanju strukturnih fondova i vidjeli smo da su se do krize zemlje međusobno približavale, no od kako dolazi, je došlo do krize, zemlje su se udaljavale jedne od drugih, a to nije dobro. E, I moramo paziti da nema prepreka za rast, moramo se e, na to usredotočiti. Moramo zaista to proučiti, proučavati pokazatelje kao i mjerila. Trenutno to pripremamo i nastavit ćemo se time baviti u okviru semestra. Proučavat ćemo dakle što države rade po pitanju socijalne sigurnosti u e, izvješćima po zemljama naglasili smo ne samo nužnost da sustavi budu održivi, već također da sustavi budu prikladni i da daju dovoljno socijalnu zaštitu. to su sve naši ciljevi. To je dakle dokaz da smo se usmjerili i na socijalne aspekte. Naglašavamo također da je nužno boriti se protiv nezaposlenosti, kako dugoročne nezaposlenosti, e, tako i nezaposlenosti mladih. Sve to ulazi sada u godišnju stopu rasta. Zbog toga treba investirati u ljudski kapital i e, to se izrijekom spominje u dokumentu što smo ga prošlog tjedna usvojili. Uzeli smo to u obzir e, kada smo se e, bavili ulaganjima u investicijskom paketu i u Europskom investicijskom fondu gdje se daju jamstva za ulaganje u ljudski kapital što mislim da u potpunosti odgovara s prioritetima iz ovog izvješća. Hvala. Sada idemo na drugi krug pitanja. Svaki će govornik dobiti po minutu i po, čega molim da se striktno pridržavate. Najprije riječ ima Javier Lopez. Prije svega o, želim ispričati Serhija Gutjeresa koji danas nije mogao doći na sastanak. Želim komentirati vaše izlaganja. Prije svega složili smo se s komisijom da trebamo imati e, socijalnu pravdu i da naši socijalni pokazatelji e, moraju ići na više, moramo bolje socijalne standarde. Međutim, ništa ne kaže kako ćemo to ostvariti, kako ćemo e, imati tu konvergenciju na gore, a što je sa socijalnim pokazateljima poput paketa mobilnosti? Drugo, znamo da je oporavak slab i spor i to iz cikličkih razloga. A tu bi trebalo unijeti neke strukturne reforme koje bi se zasnivali na sigurnosti i fleksibilnosti. Razumijemo ova mišljenja, međutim, mi ovdje e, vidimo da je došlo do neke interne devalvacije, da su e, ugovori o radu e, manje stabilni i kraći. Dakle, vidimo zapravo da teorija nije ista kao i praksa. Zaista postoji veliki problem sa vrlo nestabilnim ugovorima u radu koje spriječava gospodarski oporavak. I na kraju e, neuravnoteženost, ekonomska uravnoteženost i e, e, višak našeg tekućeg računa. Prema tome, pitam se zašto ne bismo odlučnije djelovali kako bi se povećale plaće i kako bi se makroekonomski disbalans spriječio. Hvala. Sada dariju Rozati. Hvala lijepa. E, prije svega e, moram reći da mi je drago da se komisija nastavila, nadovezala na prošlogodišnji godišnji pregled rasta i da komisija podvrđuje prioritete izabrane za ovu godinu, a to su ulaganja, e, fiskalna konsolidacija i fiskalna odgovornost kao i strukturne reforme. Mislim e, da je dobro bilo donijeti odluku da se nastavi sa tri prioriteta. Imam e, dva pitanja vezana za tri prioriteta u politici. Prvo, ako se usmjerimo na ulaganja, a ako istovremeno smo svjesni da je jako e, slab pa, ulaganje iz privatnih izvora Europskoj uniji, kako se specifične mjere trebaju donijeti kako bi se e, podstaklo privatni sektor da više ulaže. Ja ovdje imam na umu specifično zakonsku regulativu što komisija predlaže državama članicama kako bi se situacija na tom planu poboljšala. A moje drugo pitanje je o tome da e, države e, moraju rukovoditi planovima reforme. E, godinama smo govorili i prigovarali da se preporuke po zemljama ne provode. Što komisija namjerava napraviti kako bi podstakla države da više i bolje primjenjuju preporuke za pojedine države. Hvala sada Ulrike Rebeciju. Hvala lijepa. Za eurozonu imamo jedan dosta dobar e, okvir, ali zašto onda države ne uspijevaju e, spojiti kraj s krajem? Grčka je u sve katastrofalnoj situaciji. E, Francuska je također u lošoj situaciji dugovi e, postaju samo sve veći i veći u Francuskoj i Italiji. E, francuski se dug povećao za 250 milijardi, a stope nezaposlenosti su velike. Mladi ljudi odlaze iz svojih zemalja u druge gdje misle da će imati nekakvu budućnost. Jasno mi je da komisija pokušava stvari e, nekako upravljati, ali s obzirom na tako veliki teret koji predstavlja dug jednostavno je teško svime time upravljati. Gospodine Moskovisi, e, već osam godina e, se u eurosustavu ne poštuju zahtjevi e, za dug. E, a sada zbog krize s izbjeglicama ponovno se namjerava napraviti izuzeće. Pa da li je to kraj svih pravila o dugovima eurozoni? E, gospođo Tyson, sve više se napora ulaže kako bi se na međunarodnoj razini pokušali riješiti neki problemi u s europske razine. Kako ćete povećati konkurentnost i u vezi s načelom subsidijarnosti. E, predsjedavajući, danas se bavimo godišnjim stop, e, pregledom rasta za 2016. godinu. Pročitala sam izvješće i lijepo zvuči. Međutim, podsjetilo me na nešto što sam ranije pročitala a to je petogodišnji plan bivšeg DDR-a iz 1950. godine. Tamo se bilo puno pravila, strategija, europskih e, sastavnih dijelova, razmjena mišljenja, uđenje novih tehnologija, održivost i opet prijete nam još većim brojem izvješća. U tom izvješću gdje se planiraju e, poduzetničke aktivnosti i kada se njima vodi, to je zapravo koncept preuzet iz centraliziranih ekonomija. Ja sam mislila e, da je tomu bio kraj nakon pada željezne zavijese. Pa potrebno nam je slobodno tržište bez ikakvog centralnog planiranja i trebamo imati i osobne slobode. Hvala vam. Ovo je za mene nova informacija, ali čovjek se uči dok je živ. Gospodin Durovski. Okay, uh, number of uh, questions I'll probably concentrate on, uh, on the... Broj pitanja je koncentriran na gospodarstvo. Dakle, prvo odgovor na to kako postići konvergenciju. Trenutno radimo na dvije stvari. Jedna je polje korištenje pokazatelja, dakle, e, zaposlenosti i dakle, socijalni pokazatelje dakle uzeti u obzir ove aspekte u obzir. To u skladu sa prijedlogom u izvješću petorice predsjednika, ga potom korištenje mjerila, dakle benchmarking, mjeriti koje su najbolje performanse, te s vremenom ova mjerila učiniti pravno obvezujućima. Također, to se može postići jačanjem gospodarskog oporavka u rukama zemljama, u rukama zemalja članica je više resursa za njihove rješavanje socijalnih i regionalnih neravnoteža. Dakle, ova dva pitanja su povezana, usko povezana. Potom, da dakle, prioriteti godišnjeg pregleda rasta, odnosno konkretno koje mjere se poduzimaju kako bi se e, poboljšale investicije. Kako znamo da u različitim zemljama imamo različite izazove za investicije i zato sada pripremamo izvješće koje će se baviti upravo tim izazovima za investicije u različitim zemljama članicama kako bismo vidjeli na koji način se najbolje uhvatiti u koštac s tim izazovima. Međutim, nema, ne postoji jedno specifično dakle, pitanje u više zemalja članica i zato sada izrađujemo izvješće te se bavimo pojedinačnim zemljama i gledamo kako poboljšati situaciju. Kada je riječ o provedbi preporuka po zemljama, to je klasično pitanje. Dakle, najbolji način je raditi ka većem vlasništvu, dakle, zemalja članica ovih preporuka. Dakle, bolje zajednički razumjeti koje su to izazovi s kojima se nosi zemlja članica i kada je riječ o provedbi. Potom pitanje o prioritetima Dakle, rješenja koje se temelje na tržištu. Dakle, zasigurno se ne zalažemo za e, rušenje socijalne ekonomije, to je temelj dakle, našeg društvenog i gospodarskog modela. Hvala vam. Permoskovi se izvolite tri primjedbe. Prva o makroekonomskoj neuravnoteženosti. Činjenica jeste da ako su ti e, viškovi tekućih računa nešto to karakterizira eurozonu, da to nije pozitivno i zato mi želimo napraviti različite mjere E, rashode za infrastrukturu, za obrazovanje i sve ono što može podstaći investicije. Što se investicija tiče, Junkerov je plan vrlo relevantan jer e, mi želimo privatna i javna ulaganja. A privatna ulaganja e, bismo trebali imati u što većoj mjeri, a do javnih ulaganja treba doći samo bude li to nužno. Taj, taj način će sam efekt biti maksimalan. A što se tiče specifičnih preporuka po zemljama, mislim da e, je važno da države što bolje se time upravljaju. Što se tiče Francuske, čuo sam primjedbe, no e, moramo ipak na sve to gledati proporcionalno jer reforme su potrebne, ali Francuska je druga po veličini ekonomija u eurozoni. E, potrebno je dakle da ta gospodarstvo postane učinkovitije, zato su potrebne reforme. Francuski predsjednik je rekao nešto što ćete mislim svi eh, shvatiti i prihvatiti. Sigurnost je apsolutni prioritet za Francusku eh, s obzirom na nedavne atentate i to će komisija uzeti u obzir. E, tu moramo eh, dakle biti pristojni i humani i zato moramo tako podstupiti bez obzira na paktu stabilnosti. Hvala, gospođa Tyson. Hvala. Evo, samo kratko da se osvrnem na komentare. Pitali ste me za više socijalne pravde. Želim istaknuti da kada je riječ o Grčkoj novi sporazum tom zemljom je također e, ocijenio da će doći do učinka na socijalne politike ukoliko se nastavi s provedom. Tu su i tri pokazatelja koje su prebačena iz dodatnih pokazatelja u kategoriju glavnih, dakle moramo voditi računa o socijalnoj situaciji u zemljama članicama, moramo više uključiti socijalne partnere, provođenje politika kako na nacionalnoj, tako na evropskoj razini. I to je također jedan od elemenata poboljšanja socijalne pravde. Plaće se nekim zemljama trebaju povećati, to je nešto u čemu parlament nema nadležnost. Potom postoji razlikovanje u tekstu između zemalja koje bilježe suficite, oni koji bilježe deficit. Tamo gdje je u pitanju suficit, tu se sugerira da se on uloži u realno gospodarstvo, a potom čula sam također da se Komentirao da se zalažemo za uniformirani socijalni sustav, međutim to nije slučaj, tražimo više konvergencija. To znači da se moramo približiti jednim drugima, to ne znači da ćemo imati jedinstveni uniformirani sustav. Nije pitanje samo usklađivanja, dakle, već konvergencije. Zemlje članice znaju kako treba organizirati vlastite sustave i kako ih financirati. Mi se moramo osigurati da imaju za to dovoljno pokrića. Moramo utvrditi postoje li eventualni problemi. To je nešto na što se valja koncentrirati. Što se tiče investicijske klime, odluke se donose na osnovu niza faktora gdje kod možemo odigrati neku ulogu, važno je da se uključimo. Unutarnje tržište, tržište kapitala, cirkularna ekonomija, aktivno tržište rada, odgovarajuće politike koje, koje daju poticaje, koje se osiguravaju da imamo dostupne ljude tamo gdje postoje radna mjesta, dakle da ljudi imaju odgovarajući stav i vještine, to će sve doprinijeti rastu. Hvala lijepa. Hvala Marita, ti ćeš nastaviti predsjedati. Dajem riječ zastupnici Harkin, minuta i 30 sekundi. Vi predstavljate vaš klub i u jednom i drugom odboru, te vam zato dajemo tri minute, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega hvala povjerenicima što su nas danas posjetili te na vašim obrazloženjima. Drago mi što vidim da se stavlja veći naglasak na socijalno pitanje i pitanja tržišta rada. Povjerenica je govorila o socijalnoj pravdi, ekonomskom rastu. To je važno uzeti u obzir, to smo vidjeli u drugim zajedničkim izvješćima. Također drago mi je da se ovdje da su uključeni socijalni pokazatelji, zato nekoliko pitanja u zajedničkom izvješću kaže se da je cilj reformi modernizacija tržišta rada. Htjela bih objašnjenje o tome što mislite kada se u tom izvješću kažete insajderi i oni koji su izvan. Možete li mi to malo objasniti? Ne kažem da je to baš ono što mislite, ali prije nekoliko godina sudjelovala sam na konferenciji gdje je jedna djevojka iz Portugala govorila o ovome i rekla mislite li da će otpustiti naše roditelje kako bi nas zaposlili? Ne kažem da su to imali na umu, ali htjela bi da to malo razrediti. Dakle, koje mjere se mogu poduzeti da bi se pozabavili s tim nejednakostima? Potom nesigurna radna mjesta, ja opet evo čitam ovdje iz izvješća, unatrag nekoliko godina imamo veliku nepredvidljivost kada je ve, su vezani ti oblici, kada je riječ o ovim oblicima ugovora. E, od 2013. došlo do porasta zaposlenosti i povećanja broja privremenih radnih ugovora. I potom tu se govori o part-time ugovorima koji su, dostigli, koji su postigli rast. Brojke su prilično šokante. I u kontekstu mog prvotnog pitanja, dakle ovim insajderima i outsiderima, zanima me što komisija predlaže da bi se nosila sa ovim brojkama koje šokiraju. Potom to pitanje vezano uz višak, dakle suficit u europodručju. Rečeno je da se bilježi suficit. Imamo prekogranične učinke u čitavom europodručju i rečeno je da je tu potrebna, potreban koordinirani, koordinirani pristup, dakle kako bi se pomoglo oporavu ali tu postoji opasnost od niskog rasta, koji to razdoblje bi se moglo produžiti. Postoje li neke zemlje u kojima bi se mogao dodatno potaknuti investicijski ciklus i što će Europska komisija poduzeti po tom pitanju? Zastupnik Papademulis, izvolite. Κομισιόν παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες την πρόταση για μια... Evo, e, imamo gospodine Moskovici prijedlog na pan-europskom sustavu jamstva uloga. Nekoliko sati poslije taj prijedlog komisije bio je podvrknut zaista velikim kritikama. E, ministar financija Šojble e, i iz Njemačke je to zaista odbacio. Zašto je on toliko bio kritičan tom prijedlogu komisije? Jeste li vi inzistirali na tajom prijedlogu komisije? Hoćete li se povući? Gospođo Tyson, prije nekog vremena talijanski ministar financija je predstavio sustav europski sustav potpore nezaposlenima. Taj sustav bi trebao funkcionirati tako da se ne poveća nezaposlenost. Što je s tom prijedlogom? Hoće li ga komisija proučiti? Da li ona dobro gleda na taj prijedlog? I na kraju još jedno pitanje za gospodina Moskovicija. Što se tiče duga, komisija smatra da e, radi duga je teže postići gospodarski oporavak i da je teže postići ulaganja. Da li će predložiti komisija e, da e, bude posrednik između Grčke i MMF-a, posrednika s Eurogrupom koji se protivi nečem takvom. A e, grčki ministar financija je rekao da će se možda u veljači to ostvariti. Hoćete li vi nešto učiniti kako bi do toga zaista došlo? Hvala, dajem riječ zastupnici Cimer, izvolite. Hvala, lijepa. Suđa povjerenica se je ranije rekla da su zemlje članice odgovorne za socijalne politike. To mm, jest tako, ali postigli smo napredak od 2000 desetne, zato smo imali godinu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Tu smo iznijeli čitav niz pokazatelja koji bi trebali i mjera koji bi trebali biti dio strategije za borbu protiv siromaštva, ali kao da se na to zaboravilo. Kada se radi godišnji pregled rasta, onda se treba podrobno promotriti socijalni rast, jer u suprotnom ne možemo više govoriti o konvergenciji. Također, poprilično me iznenadilo da se ponovno ovdje koristi termin fleksigurnost. Vi ga ne koristite, ali ga pišete. sigurnost nije pripomogla sigurnosti radnih mjesta. Ne znam je li su tu postignute neke inovacije. I treće, Govorimo puno o privatnim investicijama, ali socijalne investicije javne investicije kao da su zaboravljene, htjela bi da se više koncentriramo na to. Svaki investirani, javno investirani u, euro donosi povrat od 1,38 euro. To je gospodarski rast, zato što je on potom hrabri privatni investitore da se uključe. Među pokazateljima bi možda mogao biti i onaj koji govori o javnom i socijalnom investiranju. Imam još jedno pitanje. Sam dobro razumjela, paket mobilnosti je otkočen ili se na njega potpuno zaboravilo? Zato što govorimo o rastu i konvergenciji kao, rezult, kao posljedici socijalne konvergencije. Hvala vam. Dakle, na pitanju o viškovima e, na tekućim računima e, u europodručju, dakle na prekogranič, o prekograničnim učincima i kako se s time nositi. Ovo pitanje nije novo na našem dnevnom redu, koliko pogledate dana, ovogodišnje preporuke zemljama, te prethodne zemljama s viškom se preporučuje da više javno investiraju te da potiču dakle potražnju. Dakle, tu moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu i to je dio našeg promišljanja kada je riječ o godišnjem pregledu rasta. Potom da reagiram na pitanje o, schemi zaštite štednih depozita. Kada smo pripremali ovaj prijedlog, tražili smo načine kako se kako odgovoriti na zabrinutost kada je riječ o nekim problemima, dakle zemlje koje nisu ispunile svoje obaveze, koje nisu zaradile svoje nacionalne scheme zaštite depozita i bavimo se time i to se nalazi u našem prijedlogu, dakle ima dodatne elemente i evropski sustav zaštite depozita bio bi dostupan bankama u zemljama članicama koje su u potpunosti provele svoje obaveze koje proizlaze iz bankovne unije. Dakle, imaju sustav nacionalne zaštite depozita. Dakle, to znači da su e, provele i direktivu BRD. Tu su uključeni dakle, doprinos iz bankovnog sektora, ocjena rizika. To znači da zemlja u kojima je bankovni sustav rizičan, one će više dakle uplaćivati u ovu evropsku schemu. Potom o javnim investicijama. Investicije kako javne tako privatne su naš prioritet i mi tražimo načine kako ih potaknuti u ključ i kada govorimo o proračunima zemalja članica naša namjera je bila da se privati, da se dakle da se potiče investiranje, odnosno se potiču, da se potiče javna potrošnja pa i u javne investicije. Hvala, povjerenica Tajsen, izvolite. Hvala. Što se tiče segmentiranog tržišta rada, prvo pitanje gospođe Harkin, segmentirano tržište rada, insider, outsider, te terminologije koja se još uvijek koristi, a razlog je taj što vidimo da postoji znatna polarizacija unutar tržišta rada i novi radni ugovori često su nestabilni, vremenski ograničeni i ljudi nemaju perspektive. Perspektive što se tiče stabilnije situacije, Mm, dakle, to nema samo veze mm, sa višim doprinosom, već sa osposobljavanjem, mogućnostima napretka, što bi sve do, omogućilo određena ulaganja u privatnom smislu. Zbog toga smatramo da postoji neravnoteža i od država članica tražimo da to uzmu u obzir i da se pobrinu da neće postojati više sustav sa insajderima i outsajderima Dakle, neće više jedni imati visoku razinu zaštite, a drugi nikakvu. Ono što je prije bilo netipično, danas postoje standardno i kratkoročni ugovori. Nisu nužno loša stvar. Oni mogu biti određeni način vraćene ljude ljudi na radno mjesto. No ako to postane sustavna stvar, to znači da neki nemaju priliku dobiti bolja radna mjesta. A ukoliko se to koristi previše, tada možemo vidjeti da doista postoje neravnoteže, pa se moramo i time pozabaviti. A moramo razmotriti da li zakonodavstvo koje u Europi imamo, da li je dostatno za podržati države članice. Ali mi se želimo pobrinuti da postoji ravnoteža. Netko je spomenuo fleksigurnost mora dakle, postojati ravnoteža jer tržište rada se također mijenja. Moramo prilagoditi se situaciji. Na tržištu rada to također vidimo i moramo se pobrinuti da naši socijalni sustavi budu tako strukturirani da kada je ljudima potrebna podrška, pomoć da je dobiju. Kada im je potrebna socijalna zaštita, ona mora tu biti i to mi podrazumijevamo pod fleksigurnošću. Dakle, s jedne strane fleksibilnost, a s druge sigurnost, pomoć kada je ona potrebna. Dakle, tu moramo uključiti naravno i socijalne partnere, oni će imati važnu ulogu. A jedno pitanje ticalo se i prijedloga ako mogu sama to parafrazirati mutualizacija socijalnog osiguranja između pojedinih europskih zemalja. O tome smo već nešto čuli i u izvješću petorica predsjednika spominje se i proračunska sredstva za to. Tako bi se mogli apsorbirati bilo kakvi šokovi, neobičajni događaj. Takav proračun mogao bi se upotrijebiti za pozabaviti se e, nezaposlenošću. Komisija se nije time konkretno bavila, ali uvjeravam vas da e, prije svega trebamo mnogo veću konvergenciju između pristupa pojedinih država članica prije nego što bismo ovako nešto razmotrili. Gospodin Moskovici. Evo, dvije, dva kratka odgovora. Prvo, jamstvo štenih uloga. Kad smo započeli s bankovnom unijom, bilo je jasno da ima tri stupa, dakle na koji već postoji, drugo sanacija koju smo skoro uspostavili i još postoje to mostno financiranje koje trebamo napraviti. A treći stup je jamstvo štednih uloga, to je ambiciozan i ozbiljan prijedlog komisije gospodin Šojble je dao svoje primjedbe. Naravno, počnemo pregovarati o tome. Moram reći da to neće biti jednostavno. Što se tiče prvog stupa, to je nešto ambiciozno i pragmatično. Što se tiče grčkog duga, tu moram reći da rokove imamo i e, odlučni smo uspjeti i uspostaviti taj program. Dakle, prvi paket mjera je već izglasan, drugi se usvaja, a nakon toga će doći do prve revizije programa. Radi se o hrabrim i ambicioznim reformama, e, recimo sve što je vezano za e, ovrhu stanova i u to ulazi. E, moramo također izvojati zračajna sredstva u okviru tih banaka E također i za sanaciju banaka, a, moramo što više smanjiti dug i na početku sljedeće godine moramo e, krenuti u sve te pregovore. Sada još ne možemo znati kad će se oni završiti. Hvala. Riječ dajem ponovno povjerniti što se tiče paketa za mobilnost. Mm, da, ispričavam se, zaboravila sam odgovoriti na pitanje za to. Dakle, uvjeravam vas da smo za to spremni. Imali smo orientacijsku raspravu unutar komisije, složili se da ćemo izaći sa paketom, e, što ćemo i učiniti. On će se sastojati od informacija o jednoj ciljenoj reviziji o direktive o upućivanju radnika te o reviziji direktive o koordinaciji e, socijalne sigurnosti osiguranja. Dakle, to planiramo učiniti. Mislili smo to tijekom mjeseca učiniti, no znate da e, smo imali neke nepredviđene e, probleme, sigurnost, izbjeglice, velik broj dosija na dnevnom redu zbog toga ovo još nije stavljeno e, na dnevni red sljedeći tjedan koliko znam, no spremni smo čim će to biti moguće izložiti ga i u parlamentu. Dobro. Sljedeća riječ ima Jean Lambert. Hvala, zahvaljujem i povjerenicima na prisustvu. Čuli smo danas spomen važnosti uloge socijalnih partnera, što je da kako točno, i e, razvoja događaja u tom smjeru. Čini mi se da se dobro sjećam da nam je prošle godine obećano da ćemo dobiti smjernice o uključenosti civilnog društva. Mm, jer naravno ovo je socijalno pitanje, ne, samo, ne nužno samo pitanje zapošljavanja. Dakle, što je sa tim smjernicama? I također nadovezala bih se samo na kolegicu što se siromaštva tiče da li povjerenici osjećaju da je provedena analiza predloženih promjena politika na razini država članica i da li se doista razmatra tu utjecaj na razinu siromaštva, a ne da se, ne, da se samo to doživljava kao jedno izvješće. Kada razmatramo vezu između gospodarstva i socijalnih pitanja, tu bih željela dodati dimenziju zaštite okoliša, što vas možda ne čudi, Dakle, usred smo velikih rasprava COP21, paket cirkularnog gospodarstva koji se sutra objavljuje. Dakle, zanima me, smatrate li da uzeš u obzir koliko su ovo snažne naznake smjera u kojem bismo se trebali kretati što se tiče e, vještina, radnih mjesta i drugoga, da li smatrate da je to dostatno odraženo u cijelom zapravo semestru i godišnjem pregledu rasta u tom cijelom procesu i ukoliko ne imate li kakvu namjeru promijeniti nešto. Filip Landert? Da, spomenut ću jednu, jednu ružnu riječ, da dug, neću govoriti o e, rastu jer to nešto pomalo nejasno, ali dug je jasan. E, dokumenti kažu da e, ne idemo u dobrom smjeru, što smatram da je rezultat kombinacije politika koje već godinama primjenjujete. Dakle, da li planirate nešto razmotriti ili nastavljamo u istom smjeru? I još jedno opako pitanje s moje strane što se tiče e, suficita viškova. Rekli ste da vas brine suficit u Njemačkoj i drugim zemljama koji je vrlo visok. Gospodin Moskovisi je također spomenuo uravnotežen rast. Ne znam što je to točno, ali kažete da se time bavite. A ono što se u Njemačkoj događa, e, ne čini se da se išta mijenja jer i dalje suficit raste. Dakle, da li se bavite time u smislu da ćete nešto i učiniti doista ili samo promatrate što se događa? Hvala. Dominik Hvala. I ovdje e, vrlo objektivno konstatirate kakva je situacija, to je nedovoljna zapeslenost, nedovoljna ulaganja i uvijek dajete više manje ista rješenja. To je ekonomska konvergencija, fiskalna konvergencija i socijalna konvergencija. Vi nam stalno i e, opet govorite o krizi iz 2008. godine kao da se radi o konjunkturalnoj krizi koja je jednostavno jedan kratki trenutak kroz kojeg treba proći. Ne, e, moram vam reći da to nije konjunkturna kriza, već strukturna kriza. Vi upravo zbog konvergencija ne uspijevate napraviti konvergenciju, niti ekonomsku, niti e, socijalnu ali postoji jedna konjunkturna kriza, a to je kriza izbjeglica. Molim vas, gospođo Tyson, kako ćete konkretno prihvatiti i integrirati te izbjeglice, a da pritom ne dođe do neuravnoteženosti kojih se bojite? Čuli smo da je srednja stopa deficita smanjena na 1,7% BDP-a. Gospodine Moskovici, već ste odgovorili na to pitanje, ali nedovoljno jasno. Predsjednik Holandi je vrlo jasno rekao da će pakt za sigurnost dati, da će dati prednost pred paktom o stabilnosti. Niste točno odgovorili na ovo pitanje. E, kako možete pratiti predsjednika Olanda? E, što ćete učiniti? Da, postavili ste tu nekoliko važnih pitanja. E, prvo pitanje govori e, o viškovima tekućih računa, naročito u Njemačkoj vidimo da je tu napredak iz godine u godinu spektakularan. 7 do 8% E, proteklih godina u Njemačkoj, a 9% tijekom ove godine. E, ne smijemo kriviti njemačko gospodarstvo, ono je najveće i najkonkurentnije na našem kontinentu. Europska komisija e, bi smatrala da je zaista paradoksalno tražiti od Njemačke da se suspregne od vlastitog tržišnog natjecanja. Međutim, e, njemačko gospodarstvo nije na razini svojih mogućnosti. E, I kada gledamo projekcije prošle godine u investicijama i infrastrukturi, e, moram reći da imamo ustaljene postupke na kojima namjeravamo inzistirati s obzirom na e, rezultate. Dakle, ovo je početak jednog postupka, kao što sam danas rekao, a ne kraj. Da, sadašnja kriza, ne kažemo da je konjunkturna kriza, e, zato što je trajna, s obzirom da traje od 2007. godine. Međutim, već treće godine gospodarski rast je pozitivan i to u tolikoj mjeri da se i nezaposlenost počinje u značajnoj mjeri smanjivati. E, to e, vrijedi više za eurozonu. Sve je to rezultat e, politika koji su omogućili adekvatno financiranje, a mi namjeravamo to nadopuniti i Junkerovim planom. Pitali ste me također i o izjavi e, francuskog predsjednika. E, to nije ništa e, čega se treba sramiti. Francuski predsjednik rekao je to pred Ujedinjenim skupštinom i senatom u Francuskoj tri dana nakon terorističkih napada što je on htio reći kada je govorio da pakt o sigurnosti je važniji od pakta o stabilnosti? Htio jednostavno reći da treba donijeti mjere sigurnosti u Francuskoj, a svi su e, francuski zastupnici i senatori to odobrili i to e, e I e, tu kad smo čuli to u Europskoj komisiji i kada smo vidjeli da se radi o izuzetnoj situaciji koja je tragična, e, mi smo e, rekli da ćemo to uzeti u obzir i to ne ide protivno paktu stabilnosti. Dakle, govorimo tu o 0,15% BDP-a. Francuski ministar financija je rekao da to neće negativno utjecati na francuski o gospodarstvo niti ove niti sljedeće godine. U ovakvoj situaciji je e, e, neukusno govoriti e, o što ste vi rekli mi ovdje nismo pustili stvari da se kreću svojim tokom, nismo ih ispustili iz ruku i jednostavno mislim da ovo je inteligentan način na koji smo postupili. Ima još jedno pitanje koje je bilo upućeno Marijan Tyson. E, međutim, želim nešto dodati. E, znamo da ovaj broj izbjeglica ima utjecaja na e, situaciju u gospodarstvo. E, to bi moglo biti i povećan gospodarski rast, ako se dakle budu na inteligentan način vodile politike koje će tim ljudima omogućiti pristup tržištu rada, obuci, jer moramo naravno zaštititi granice i raspravljati s trećim zemljama kao što smo preko vikenda razgovarali s Turskom kako bi se broj migranata ograničio, ali isto tako da prihvatimo ljude koji bježe od režima koji predstavljaju sramotu po pitanju ljudskih prava. Zahvaljujem, povjerenim se tisim. Hvala, prije svega odgovorila bih Jean Lamberts. Što se tiče siromaštva i toga razmatramo li siromaštva, utjecaj na siromaštvo, naravno to je nešto što radimo jer borba protiv siromaštva je jedna od pet ključnih inicijativa strategije Europa 2020. A ta strategija je još uvijek naša e, vodeća strategija. Mislim da je to vidljivo i kada pogledate dokumente e, vezane s 2016. nastavljamo sa borbom protiv siromaštva Tu razmatramo dvije stvari gdje se pokušavamo pobrinuti da imamo bolje sustave socijalne zaštite i kao što sam rekla već to smo i uključili u uzvješće e, unutar Europe 2020 i tih ciljeva se držimo, imat ćemo srednjoročnu reviziju i rekli smo da nećemo odustati od svojih ciljeva, moramo i dalje biti ambiciozni i pobrinuti se da države članice rade zajedničke sa organizacijama i civilnim društvom te da koriste i europske strukturne fondove. Dakle, to moramo nastaviti raditi kako bismo postigli ciljeve koje smo si zadali. Što se izbjeglica tiče, gospodin Martan, pitali ste vezano uz to i slažem se u potpunosti sa onime što je gospodin Moskovisi rekao. E, ljude moramo integrirati, e, ti ljudi imaju pravo na našu međunarodnu zaštitu, moramo se pobrinuti da su integrirani što je prije moguće. To znači da mora imati pristup našim tržištima rada i na taj način oni mogu dati svoj doprinos rastu. I isto tako stvaranje radnih mjesta. To dakle znači da možemo da se oni moraju prilagoditi tržištu rata, rada, naučiti jezik ukoliko je nužno i tome slično, no i mi moramo učiniti nešto za njih. Moramo im pružiti prilike, moramo im dati pristup našem tržištu rada. Dakle, na državama i članicama je da donesu odluku o tome, neke žele smanjiti vremensko razdoblje prije nego što se migrantima omogući e, pristup tržištu rada, neke države članice već imaju taj skraćeni vremenski okvir, a treće su dala prijedloge svojim parlamentima kako bi se smanjilo to vrijeme koje ljudi moraju čekati prije pristupa tržištu rada. I to mislim da moramo razmotriti ukoliko želimo imati socijalnu koheziju i ukoliko želimo doći do rasta i zapošljavanja gospodine Dombrovski. Mislim da je već odgovoren cijeli niz pitanja, pa ću se ja osredotočiti na pitanje duga. Dakle, kao što sam rekao, prema jesenjim ekonomskim prognozama komisija očekuje već od ove godine javni dug eurozone od prosjek koji će početi opadati u prosjeku. Dakle, već nekoliko godina smo imali prosječni e, proračunski deficit koji se spuštao sa 6,6% BDP-a 2009. na 1,7% BDP-a sljedeće godine. I javni dug se očekuje da je došao već do svog vrha. E, međutim, visoka zaduženost i dalje razlog za brigu, jer opterećuje rasti i jer zemlje e, čini ranjivijima e, daljnjim gospodarskim šokovima. Ukoliko kriteriji iz Maastrichta kažu da 60% BDP-a javnog duga je sigurna razina, E, trenutno u Europskoj uniji imamo oko 90% javnog duga, dakle čak i iznad ove mjere, što znači da je još e, mnogo posla pred nama kako bismo se pozabavili svojim problemom visoke zaduženosti u mnogim državama članicama. Hvala. Thank you. Now I give the floor to Hvala lijepa. Sada ima riječ. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować. Chwała. Htjela bih se zahvaliti povjerenicima što su došli na naš sastanak. Vjerujem da je važno za nas da imamo takve razmjene mišljenja. U potpunosti podržavam ono što kaže gospođa Tyson, a to je da je ljudski kapital najveći potencijal Europske unije. Taj potencijal može predstavljati temelje za jaku i konkurentnu Europu. Vratila bih se na dva pitanja koja su već postavljena, ali iz malo drugačijeg ugla. Govorim e, najprije o fleksibilnosti i sigurnosti na europskom tržištu rada. E, fleksibilna Fleksibilnost i sigurnost je nešto što treba i poslodavcima i zaposlenicima. E, ne možemo spriječiti Europu da ima fleksibilno tržište rada jer je to e, svjetski trend. Međutim, moramo ipak imati radnike koji su zaštićeni i sigurni. Moraju imati e, sigurnost zaposlenja. Morali bismo češće govoriti o e, sigurnosti koja je fleksibilna nego li fleksi sigurnosti jer treba težište staviti na sigurnost. Moramo tražiti način da se dugoročna nezaposlenost riješi. Zanima me proučavate li i što se događa u svijetu, a ne samo u državama članicama. Ja mislim da se drugdje u svijetu mogu naći dobri primjeri za e, dobru vrstu sigurnih i fleksibilnih radnih mjesta. Moje drugo pitanje vezano je za veliki izazov koji predstavlja kriza migranata. Je li to opasnost ili jedna mogućnost prilika koja se otvara za Europu? E, trebalo bi migrante integrirati na naše tržište rada. Različite države članice predložili su različite mogućnosti. Ehm, što li vi namjeravate izdati preporuke za države članice? Zato što znamo dobro da se dobre prakse ne šire u cijeloj Europskoj uniji dobro. Isto tako, E, migranti mogu imati ozbiljan utjecaj na našu situaciju. A sada Barbara Kapel, hvala lijepa. E, godišnji pregled rasta za 2016. godinu e, predstavlja početak novog ciklusa ekonomskog upravljanja komisije. Nastavit ćemo sa strukturnim reformama investicijama i e, konsolidacijom proračuna koja će biti održiva. Imamo predviđanja za sljedeću godinu koja ne obećavaju tako mnogo. 2015. godina je e, eurozoni vidjela rast to 0,6% manje od onih 0,9% pređenih. A dakle, perspektive za 2016. nisu bog zna kakve. Osim toga, kamatna stopa je niska, nezaposlenost je i dalje velika, naročito u Grčkoj, Portugalu, Italiji, pa i u Belgiji. Mislim da zapravo konvergencije nema na vidiku. Prema godišnjem pregledu rasta 18 država članica je e, e, e, ima makroekonomske neuravnoteženosti. Dakle, treba puno koordiniranja i propisa komisije koji se sada nisu urodili prodom. Čini se da se ovo ne funkcionira dobro, a države članice stalno kršne pakt o rastu i stabilnosti. Na koji način e, možemo zaista e, provesti e, ono što stoji u godišnjem pregledu rasta. Hvala lijepa. Pokušat ću govoriti krasno, nemamo više puno vremena. Dakle, govorimo o tri prioriteta, o ambicioznim strukturnim reformama, o ambicioznim proračunskim politikama. Naravno, to su izvrsne politike, ali ne želim ponavljati isto što smo već čuli prošle godine. Možda ćemo i sljedeće godine imati iste rezultate. Što se tiče samog eh, postupka, svake godine imamo ga zajedno, ali što smo postigli? Naime, vidimo da nema puno rezultata. Preporuke se ne provode, ciljevi se ne ostvaruju, a dugoročni e, investicije e, podstiču e, privatni, državni ulagači, a ne privatni. Dakle, što će komisija napraviti kako bismo sljedeće godine možda imali neke nove prioritete? Hvala. Sada e, posljednje pitanje. Hvala. Zajedničko izvješće koje sada uključuje i nezaposlenost mladi pokazuje da je došlo do poboljšanja kad se radi o nezaposlenosti mladih, a i postoji veza između tih rezultata i primjene jamstva za mlade inicijative za zapošljavanje mladih. Naravno, situacija je i dalje zabrinjavajuća i mora biti politički prioritet. Potrebno je stalno podsjećati države članice na obaveze koje imaju na tom planu, ali moramo postaći države da se nose tim pitanjem. Želim zato pitati povjerenicu Tyson, e, smatra li u ovakvoj situaciji da je moguće da se uvedu dvije nove ciljene mjere, osim količine prefinanciranja za inicijativu za zapošljavanje mladih. Dakle, možete izraziti država članice da bolje primjenje tu inicijativu kao i jamstvo za mlade. Dakle, može li se to kvalitetnije provoditi? Hvala. Za početak ću dati riječ povjereniku o Moskovici. Ovo je dakle posljednji krug pitanja. Oprosti, ja ću morati uskoro otići, međutim prije toga ću odgovoriti o e, postupcima e, koje su mm, pitalo dvoje kolega o tome. Uvijek možemo raditi bolje i e, imati više strateški pristup, uvjeriti bolje i moramo imati dijalog i s nacionalnim parlamentima i s Europskim parlamentom. Mislim da Valdis Dombrovski to namjerava i činiti. Međutim, ja ne gledam tako negativno na naše rezultate. Kada usporedim rezultate europskog gospodarstva javnih financija i situacija s proteklih nekoliko godina, broj zemalja koji ima preveliki deficit je sve manji. A e, u Europskoj uniji, naročito u eurozoni, velika većina država je ispod one 3%, samo tri države su preko ta 3%. Javni dug po prvi puta počinje padati i to bi se trebao e, nastaviti više u 2017. godini. Imamo e, sada e, više ulaganja koja dolaze i iz same Europske unije, a i nezaposlenost je manja. To je sve e, dobro. Ovo što je komisija predložila nije bio univerzalni lijek, ali ipak omogućio je boljitak i e, trebamo i dalje na tome raditi. E, moram reći gospodinu Ferberu da moramo dakle još više poraditi na tim pitanjima što je jednako važno kao i postupak ovog viška. Hvala gospođo Tyson. E, hvala. Želim reći gospođi Jalovjeckoj da se e, tržištem rada u državama članicama bavimo svakodnevno. prikupljamo podatke o nezaposlenosti općenito, ali također o dugoročnoj nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih e, pona osob. E, Europski e, socijalni fond je fond koji se može koristiti u te svrhe i imamo ciljane programe, a specifične preporuke po zemljama se bave tim pitanjima. Trebali bismo podržati dobre prakse i paziti na ono što se sada događa. Što se tiče nezaposlenosti mladih, imamo e, jamstvo za mlade. To je program kojim se države članice obvezuju da mladim nezaposlenim ljudima daju e, pomoć kao prijelaz za nalaženje stalnog radnog mjesta. Dakle, izvojili smo sredstva u tu svrhu. U okviru fonda na nezaposlenost mladih postoje pokazatelji. Mjerimo rezultate. A državama članicama se upućuju pitanja tražimo od njih da nam do kraja godine e, dostave podatke. Tu ćemo podatke objaviti 2016. godine, a prijedlog ćemo dati na osnovi prikupljenih podataka. Dakle, sada ih prikupljamo, nakon toga ćemo ih analizirati, napisat ćemo izvješće i e, podastrat ga parlamentu, pa ćemo vidjeti hoćemo li nastaviti raditi na isti način ili drugačije a to ćemo isto napraviti tu istu metodu za e, sredinačni pregled višegodišnjeg financijskog okvira. Rekli smo da ćemo to napraviti 2016. godine, vidjeti trebamo li još dodatne elemente za to. Hvala. Hvala sada gospodin Dombrovski ima riječ. Hvala. Dakle, prije svega o makroekonomskoj politici, prioritetima i e, zašto se temeljimo na prioritetima iz prošlogodišnje e, godišnjeg pregleda rasta. Jednostavno zato što mislimo da je oporavak još uvijek umjeren i spor i da imamo iste prioritete i moramo vidjeti kako ojačati taj gospodarski oporavak. Zatim o pitanju Europske unije i gospodarstva u eurozoni gledamo na e, različite pokazatelje i e, koji postoje kao niska kamatna stopa, niske cijene sirovina i tako dalje. E, međutim, još dva dodatna rizika a to je e, usporavanje rasta brzo rastućih gospodarstava i veća nestabilnost u našem susjedstvu na Bliskom istoku i na e, Srednjem istoku kao i u Sjevernoj Africi, ali također i na našim istočnoj granici, dakle sukob između Rusije i Ukrajine. To također na sve to utječe. Postavljeno je i pitanje jednog e, e, dubinskog pregleda Europske komisije za 18 država članica, što je dvije više nego lani. To je točno, međutim, sama činjenica da se radi dubinski pregled ne znači da postoji e, makroekonomska neuravnoteženost. Dakle, trebamo to proučiti i neka država mora moći izaći iz postupka makroekonomske neuravnoteženosti. Za sada je prerano da znamo kakva će situacija s tim postupkom biti 2016. godine. Sve u svemu, Prioriteti Europske komisije su da se jača gospodarski oporavak, da se ojača postupak konvergencije među državama članicama, a velik broj država članica dobivaju podršku odbora ECON i EMPO i sada je vrijeme da e, se E, pozabavimo tim izazovima i da napredujemo s našim politikama. Puno hvala. Hvala svima što ste bili na ovom zajedničkom sastanku odbora. E, e, uvijek je bitno da se postignu rezultati, svi mi to priželjkujemo mi ćemo u parlamentu nastaviti s našim poslom, a sigurna sam da ćete vi također nastaviti i vaš posao u komisiji. Cilj nam je da rezultate postignemo što je prije moguće, jer imamo jedan veliki cilj, a to je borba protiv nezaposlenosti. Ona je vrlo vezano za naš glavni cilj, a to je demokracija. Naša demokracija ne može pravilno živjeti ako je nezaposlenost velika. Hvala vam svima. Mislim da ćemo se ponovno ovdje susreti u ovom sastavu za šest mjeseci ili za godinu dana, ali da ćemo tada vidjeti rezultate.